Senjor presidente. Gospodin predsjednik. Dobro večer. Dakle, nastavljamo s radom. Počet ću tako što ću dati jednu izjavu. Sutrašnje glasanje 19. lipnja u petak odvijat će se u određenim fazama glasanja, kao što je to već rečeno. S obzirom na broj amandmana, kao i na broj zahtjeva za glasanje, odvojenim glasanjem. I informacije u odnosu na raspored glasanja u različitim, e, u različitim vremenima sutrašnjeg dana već možete naći na e, portalu Europskog parlamenta i to tamo gdje se govori o prioritetnim informacijama. To ćete isto tako naći u izmjenjenom rasporedu. Dakle, ako se nitko ne protivi, e, te izmjene su sada prihvaćene. Dakle, sutra ćemo imati tri glasanja. A sada izjava rezultata drugog e, glasanja. Evo rezultata. Kao prvo, izvješće o e, bankovnoj uniji. Treći stavak usvojen. Četvrti je usvojen. Prvi dio, drugi dio četvrtog stavka usvojen. Peti stavak, prvi dio usvojen. Drugi dio petog stavka usvojen. Peti stavak treći dio usvojen. Deseti amandman, sedmi stavak usvojen. Deveti amandman, izmjena devetog stavka usvojena. Deseti stavak, prvi dio usvojen. E, drugi dio desetog stavka usvojen. Treći dio desetog stavka usvojen. Jedanesti stavak prvi dio usvojen. Drugi dio 11. stavka usvojen. Treći. Peti amandman usvojen. Peti stavak drugi dio odbačen. Drugi amandman odbačen. Stavak 14, prvi dio usvojen. Drugi dio 14. stavka usvojen. 15. stavak, prvi dio usvojen. 15. stavak, drugi dio usvojen. Stavak 18. prvi dio usvojen. 18. stavak drugi dio usvojen. Treći dio 18. stavka usvojen. Četvrti usvojen. 18. stavak isto. Šesti amandman stavka 21 odbačen. 30. stavak da, 30. E, stavak, oprostite, odbačen, 31. E, stavak, prvi dio usvojen, drugi dio stavka 31 usvojen. Amandman 3, stavak 33 odbačen. Amandman 7, stavka 36 odbačen. Amandman 12 izmjenom stavka 41 usvojen. Stavak 41 prvi dio nevažeći. 41 drugi dio isto tako nevažeći. Stavak 44 usvojen. Amandman 8. Stavak 49 odbačen. Stavak 50 odbačen. Stavak 51 prvi dio usvojen. Drugi dio stavka 51 usvojen. Treći dio stavka 51 usvojen. Stavak 52 usvojen. Stavak 53 usvojen. Amandman 4 nakon stavka 56 odbačen. Amandman 9 u odnosu na vodnu izjavu C usvojeno. Um, após o considerando o H, foi rejeitado. Prvi stavak nakon uvodne izjave H odbačen. Evo, to su bili rezultati u odnosu na amandmane. U odnosu na izvješće o bankovnoj uniji. A sada, ishod glasanja o amandmanima u odnosu na e, preporuke za proračun 2021. Smjernice, oprostite. Dakle, prvi stavak. Dakle, ja ću vam samo dati finalne krajnje rezultate. Dakle, amandman 24 je odbačen, amandman 7 odbačen. Amandman 8, prvi dio odbačen. Amandman 8, drugi dio, odbačen. Amandman 9, odbačen. Amandman 10, odbačen. Amandman 11, odbačen. Amandman 12, odbačen. Amandman 13 odbačen. Amandman 15 odbačen. Stavak 7 usvojen. Amandman 16 u odnosu na stavak 8 odbačen. Prvi dio stavka 8 usvojen. Drugi dio stavka 8 usvojen isto tako. Stavak 9 prvi dio usvojen. Stavak 9 drugi dio usvojen. Stavak 1 11 prvi dio usvojen. Drugi dio stavka 11 usvojen. Amandman 17 stavak 13 odbačen. Amandman 22 još uvijek isti stavak 13 odbačen. Stavak 13 originalni tekst prvi dio usvojen. Drugi dio Usvojen. Amandman 1, stavak 17. Usvojen. Amandman 14. Nakon 20. stavka odbačen. Amandman 23. Usvojen. Stavak 23. Usvojen. Amandman 25 odbačen. Stavak 26, prvi dio, usvojen. Drugi dio, stavka 26, isto tako usvojen. Amandman 18, stavak 27, usvojen. stavak 31. dio usvojen. Drugi dio stavka 30 usvojen. A sada stavak 31. Amandman 2 odbačen. Amandman 26 nakon stavka 33 odbačen. Amandman 19. 33. Usvojen. Amandman 28. Odbačen. Stavak 41. Prvi dio usvojen. Drugi dio usvojen. Amandman 3D stavka 45 odbačen. Amandman 20 stavak 9 eh, odbačen, stavak 49 originalni tekst usvojen. Amandman 21 stavka 51 odbačen, amandman 4 stavka 57 usvojen, amandman 5 nakon uvodne izjave A odbačen. Amandman 6. Nakon uvodne izjave B odbačen. Evo. Toliko o rezultatu e, glasanja o bankovnoj uniji. A sada treći, treće glasovanje. Prije toga ću dati riječ gospođi Oldmajer koja je tražila riječ u odnosu na prijedlog odluke u odnosu na otvaranje sudskog postupka između premijera Češke republike protiv premijera Češke republike. A u odnosu na eventualni sukob interesa. Naše hvala, predsjedniče. Uvaženi kolege, spremamo se glasati o prijedlogu rezolucije o mjerama protiv češkog premijera zbog zloporaba europskih fondova i zloporabe povjerenja. Dakle, brojne skupine, odnosno da skupine nakon brojnih posjeta Češkoj republici predložile su ove mjere i prokazuju sukob interesa. Dakle, nakon izmjena ovlasti i neuspjelih pokušaja s ograničavanja slučajeva sukoba interesa, situacija postaje sve više problematična. Dakle, vrši se pritisak e, na odgovorne osobe i informacije koje do nas dopiru ukazuju na to da je potrebno stati u kraj tome. Dakle, ovdje se radi o tome da se prekine korist subvencije i prekine svaku situaciju koja može polučiti sukob interesa. Ukoliko tome ne bude tako, jedina alternativa koja preostaje jeste da češki premijer odstupi sa svog položaja. Dakle, europski fondovi trebaju koristiti većini, a ne samo pojedincima. Hvala. Sada smo u prilici pokrenuti treći sat glasanja, dakle otvara se glasanje. i zaključit će se u 19.45. Kao što znate, glasanje poštuje ustaljeni postupak, dakle postupak koji smo koristili tijekom prethodnih glasanja. Dakle, proglašam otvorenim eh, treći sat glasanja i možete sada početi glasati i glasati sati možete do 19.45 prema brislavskom vremenu, a rezultati će biti objavljeni u 22 sata i 15 minuta. Otvaram glasanje i zaključujem zasjedanje, odnosno sjednicu.